E, ja bih kao šveđanka rekla hvala na tome. E, hvala svim članovima na svim zanimljivim pitanjima. A vama, gospodine Dobromski, hvala, hvala na odgovorima. Sada vam dajem pet minuta da date zaključni govor. Pet minuta prije no što zaključimo sastanak. Imate riječ. Poštovani članovi parlamenta, dragi kolege, u prvom redu bih vam zahvalio na ovoj mogućnosti da imamo ovu razmjenu mišljenja e, o nizu e, tema i pitanja e, koja sva zahtijevaju daljnji rad i follow-up. Ja ću svakako usko surađivati sa Europskim parlamentom ja sam i sam europski parlamentarac e, moramo nastojati da se suočimo sa e, izazovima e, još uvijek vjerujem da vam dugujem jedan odgovor koji kritizirali su me što na to nisam odgovorio o greškama koje smo počinili u Latviji Eh, iskustvu Latvije u krizi. Eh, neka odgovor nam možete naći u specifičnim preporukama za Latviju. Tu imamo niz politika za jačanje nezavisnosti u energetici, u rješavanju nejednakosti u prihodima, E, promjena porezne politike, jačanju pravosuđa, e, rješavanje nesolventnosti. E, to nalazite u preporukama koje je dobivala naša zemlja, koji pokazuju neke nedostatke koje je Latvija trebala riješiti. Mi imamo sada novu vladu, izbori su se e, desili prije dva dana. Mi ćemo raditi na tim preporukama i e, nastojati riješiti ove ozbiljne izazove s kojima se Latvija sada suočava. Što se tiče rada nove komisije, moram naglasiti još jednom. To je nova struktura nije sve još usuglašeno do posljednjeg detalja, ali nakon konzultacija sa kandidatima za povjerenike mi smo voljni da surađujemo, da radimo kao jedan dobar tim. Želimo to. E, ali naravno povjerenici e, imaju e, razne političke pozadine ali naš rezultat mora biti takva kako bi se Europa dalje razvijala i kako bi odgovarali na pitanje koji e, zabrinjavaju naše e, građane. Rast, e, rast plaća, zapošljavanje, dobar ekonomski i socijalni model. Još jedan put zahvaljujem na ovom saslušanju, radujem se što ćemo usko surađivati i u budućnosti. Hvala vam. Hvala lijepa. Samo nekoliko primjedbi o daljem postupku. Imat ćemo zajednički e, sastanak sa ocjenjivačima iz ikona to će se desiti i u 7 e, sati e, u sobi ESP G2. E, mi ćemo se baviti raznim pitanjima koja su se javila u ovoj raspravi. U deset sati ćete dobiti obavijest o tim konzultacijama. E, za komentare imate zadnji rok 9 sati danas na večer. Preporučuje se da samo jedan koordinator bude kontakta osoba. E, e, molim koordinatora za zapošljavanje da dođe ovamo, da se dogovorimo što ćemo napraviti u odboru za zapošljavanje. Molim dođite ovamo i e, zahvaljujem vam gospodine Dombrovski, zahvaljujem svim članovima oba odbora e, koji su postavljali inteligentna i fascinantna pitanja. Hvala. Doviđenja.